E, poštovane kolegice i kolege, otvaram nastavak zasjedanja. E, zapisnik od jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi su na raspolaganju, imali primjedbi. E, konstatiram da to nije slučaj i ovime konstatiram da je zapisnik usvojen. Prije nego što prijeđemo na raspravu,